Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander de prendre... Uvaženi kolege, lijepo vas molim da zauzmete svoje mjesta. Sada ćemo prijeći na glasovanje. Hvala. Jesu li svi spremni? Lijepo vas molim da zauzmete svoje mjesta. vous avez l'heure Uvaženi kolege, sada ćemo započeti s glasovanjem. Krećemo od izvješća kolege Albrehta o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka. Nisu predloženi nikakvi amandmani, niti prijedlozi za odbijanje, tako da proglašavam e, ovaj akt e, usvojenim sukladno dogovoru između parlamenta i vijeća. Gospodine Albrecht, vi ste htjeli uzeti riječ. Izvolite. Dragi kolege, htio bih reći samo dvije rečenice. Smatram da je ovo usvajanje uredbe o zaštiti osobnih podataka važan iskorak za Europsku